Cieszę się, że możemy... E, evo, možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je pitanje za vijeće. E, usmeno pitanje za usmeni odgovor, a odnosi na smrtnu kaznu. Pa bih e, sada zamolio izvjestitelja tako dakle, e, U ime Europskog parlamenta, odnosno izvjestiteljicu, gospođu Elenu Valencijano. Izvolite, zahvaljujem. 10. listopada slavit će se Međunarodni dan borbe protiv smrtne kazne i to je prilika da Europska unija potvrdi svoju vodeću ulogu u pozivu na ukidanje smrtne kazne i na univerzalni moratorij na pogubljenja. Kako je dakle situacija trenutno? Iako postoje neke poticajne vijesti, ima i loših vijesti. Loše vijesti su da od 58 država ukupno diljem svijeta još uvijek postoji smrtna kazna u zakonodavstvu. Dakle, 58 država od kojih e, je 22 izvršilo pogubljenja u 2014. godini. U nekim od tih država broj pogubljenja je vrlo visok, a ima i zemlje koje ne dijele e, informacije o broju pogubljenih osoba Kina i Vijetnam naime kao važne zemlje koje su zapravo partneri Europske unije, a prikrivaju informacije. Mi od njih trebamo tražiti te informacije jer nedostatak podataka o Kini potkopava statističke napore, a to nam je potrebno da bismo mogli procijeniti e, kako je stanje sa smrtnom kaznom na globalnoj razini. Dakle, to je moj prvi komentar. Europska unija mora od zemalja s kojima imamo važne odnose tražiti i zahtijevati definitivne podatke o broju pogubljenih osoba te korištenju smrtne kazne i u civilnim i militarnim okruženjima. Dakle, broj e, smrtnih kazni, odnosno e, pogubljenja pali su za 20% u posljednjoj godini, ali to je samo za zemlje za koje imamo podatke. Ali u nekoliko zemalja niz pogubljenja je porastao u tijekom istog razdoblja. I sramotnu tabelu vodi Iran sa 209 e, pogubljenja u 2014. i Saudijska Arabija sa 230 pogubljenja u istom e, razdoblju. A naš najveći saveznik Sjedinjene države također imaju vrlo visok e, rezultat ovdje, kao na primjer 35, e, 35 e, pogubljenja u 2014. 607 2014. a 17% u tri zemlje Iraku, Iranu, Sarijskoj Arabije. Sjedinjenim državama Indonezija, Pakistan i Japan pogubili su i osobe sa mentalnim oštećenjima, fizičkim invaliditetom i intelektualnim invaliditetom. A sada drugi dio ovog e, mog govora fokusirat ću se na e, globalni koridor smrti, kako se to može zvati, odnosno e, koliko osoba osuđeno na smrta još nije pogubljeno, znači postoji 30% po višenje smrtne kazne, izračene smrtne kazne u odnosu na 2013. Dakle, to je povećanje koje se može izračunati, ali mislimo da je zapravo i više od toga, više od 500 u Egiptu, tek Pakistanu, Bangladeš 142, a Egipt i Nigerija na vrhu su popisa sa velikim povećanjem u broju izračenih smrtnih kazni. Naš e, saveznik Sjedinjene države također je isto tako visoko na ovom popisu sa 72 izrečene smrtne kazne 2014. A globalno više od 19.000 ljudi osuđeno je na smrt do 2014. od čega 8.500 u Pakistanu, zemlji koja je zapravo preuzela obvezu provesti moratorij Raspravljali smo to u pododboru za ljudska prava i u Europskom parlamentu i želimo znati koje mjere je poduzela Europska unija za provođenje kampanje za ukidanje smrtne kazne, osobito u pogledu bilateralnih odnosa sa zemljama koje još uvijek e, provode smrtnu kaznu, a u okviru vanjske politike i vanjskih odnosa. Želimo znati koliko ćemo daleko ići i koje ćemo pritiske primijeniti. E, želimo li, e, hoćemo li biti spremni e, prekinuti možda i pregovore s nekim zemljama kako bi to postigli. U nekim zemljama je to drugačije i teže postići, ali neke zemlje su nam slične i dijele globalno naše mišljenje kao na primjer Sjedinjene države i bilo bi legitimno s naše strane na primjer E, uz recimo ostale zahtjeve u pregovoru o TTIP-u zatražiti ukidanje smrtne kazne jer ovdje se ipak radi o e, spašavanju ljudskih života. I također e, u odnosu na treće zemlje da radimo na tom pitanju po pridržavanju preuzetih obveza, a ispunjavanju naših obveza. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Kornika? E, koga? Gospodin Korvin Mika. Iskreno mislim da bi bilo bolje da krenemo odmah u raspravu. Hvala na ovom iskrenom odgovoru. A sada u ime e, vijeća, gospodin Šmit, izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na ovom e, vrlo važnom i vrlo krucijalnom pitanju, jer ukidanje smrtne kazne u srcu je samom naših europskih vrijednosti. Nijedna država ne bi trebala imati pravo odlučivati o životu i smrti svojih građana. Mi svi vjerujemo i ovdje e, citiram prav, i, e, pravedna kazna nikad ne treba e, isključivati dimenziju nada i cilja rehabilitacije. To su riječi pape Franje e, na kongresu od 1983. E, e, dio je Akija da postoji zabrana smrtne kazne. To je dio naše identiteta i sada raspravljamo o tome nekoliko dana, nekoliko dana prije 10. listopada svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne. Obustavljanje smrtne kazne je cilj za koji se vrijedi boriti. Nemamo zaboraviti vlastitu kaznu. Još u 70-ima iz... pogubljenja su se izvršavale u zapadnoj Europi i sjećam se u jednoj od velikih e, zemalja. Socijalistički je predsjednik ukinuo smrtnu kaznu 1982. godine. A iza željezne zavjese Pogubljenja su se e, do kraja 1980-ih e, provodila, ali danas e, u Europskoj uniji nema smrtne kazne, 100% nema. Stvari se mogu promijeniti, a mi moramo biti agente promjene. Ali treba nam biti jasna jedna stvar. Nikada ne smemo se bojati postaviti pitanje ukidanja smrtne kazne kao dio naše vanjske politike. To mora biti kamen temeljac naše e, vlastite vanjske politike. E, prije e, desetak godina 58 država ukinulo je smrtnu kaznu, a sada nas je jedan. Prije deset godina 41 zemlja probodila je smaknuća, 2014. broj je pao na 22 E, mnogo manje, ali još uvijek previše. Mnoge su zemlje ukinule u praksi smrtnu kaznu, a druge su poduzele korake da smanje opseg smrtne kazne. Danas 140 e, zemalja je ukinulo smrtnu kaznu u svom zakonima ili u praksi, ali loša strana statistike je da još uvijek 2015. tisuće ljudi je bilo E, pogubljeno ili osuđeno na smrt i tisuće ljudi čeka pogubljenje diljem svijeta. I od 2013. broj smrtnih kazni e, porast smrtnih kazni zapravo zabrinjava. To je zastrašujuća brojka koju ste spominuli. Ukidanje smrtne kazne diljem svijeta zahtijeva našu, sve naše napore i našu punu političku predanost. Korišenje e, odnosno izricanje smrtne kazne za zločine povezane s drogama emblematičan je i okrutan aspekt smrtne kazne. Međunarodno humanitarno pravo kaže e, zločini povezani s drogama nisu najteži zločini za koje treba biti predviđena smrtna kazna izrečena. Ali nažalost, mnoge zemlje u Aziji još uvijek zadržavaju smrtnu kaznu za te zločine, uključujući E, to kao obveznu oblik kažnjavanja. A u Iranu 75% od ovih e, ovogodišnjih 660 pogubljenja povezani su sa e, zločinima s drogama. A isto se događa i ako manje skale u Saudijskoj Arabiji. Ali to nije jedini zabrinjavajući trend. Smrtna kazna još se uvijek izreče za zločine i kaznena djela koje nisu u kategoriji najtežih kaznenih djela. Kao gospodarska eh, kaznena djela, preljub ili seksualni odnosi između odraslih eh, osoba. I usprkos eksplicitnih odredaba u međunarodnom pravu neke zemlje osuđuju ili čak pogljubuju maloljetnike ili osobe s invaliditetom, mentalnim invaliditetom. Također ne smijemo smetniti suma da mnoge smrtne kazne su proizvod nefer suđenja bez žalbe, jamstava ili pomilovanja. A neke zemlje imaju i vrlo okrutne metode pogubljenja kao javno odrubljivanje glave ili e, razapinjanje na križ e, i e, ne obavještavanje obitelji prije izvršenja pogubljenja. Dakle, predsjedniče, nema, ne treba biti nigdje sumnje da je Europska unija vodeći dionik u borbi za aboliciju smrtne kazne i to temeljem svojih smjernica. Borba protiv smrtne kazne jedan je od glavnih prioriteta u novom akcijskom planu za ljudska prava i demokraciju koji smo usvojili prošlog srpnja. 2015. godine Europska unija koristila je sva svoja diplomatska oružja i da radi na stvari svjetske abolicije smrtne kazne. Također u onim dijelovima svijeta u, e, koji, koji su u neki i nama blizu Iran, Irak, Sadijska Arabija, Pakistan, Indonezija, Belarus, Singapur, Kina, Vijetnam i Sjedinjene države također su posebice bili fokus naših napora. Više od 30 izjava izdano je i provedeno i demaša provedeno u drugim zemljama, a temeljem minimalnih standarda definiranih u međunarodnom pravu i EU smjernicama o smrtnoj kazni. Mi smo bili najglasniji zagovornik abolicije diljem svijeta, ukidanje smrtne kazne, ali znam da mnogi od vas vjeruju da Europska unija nije bila dovoljno glasna, odnosno onoliko glasna koliko je trebala biti. Da kažem jasno, osuda je potrebna te prakse, ali nije dovoljna, ali vjerujem da nema alternative e, doli e, uhvati se u koštac onima koji ne dijele naše mišljenje. To je naš najveći doprinos e, abolici, abolicije smrtne kazne. U tom smislu jačamo svoj dijalog sa o najvatrenijim retencionističkim zemljama na svim razinama i jačamo napore, a posebice u zemljama gdje je porasao broj pogubljenja ili ponovno uvođenje smrtne kazne, a možda i nakon e, desetljeća moratorija. Naše strategije za e, ljudska prava u određenim zemljama utvrdile su ukidanje smrtne kazne kao glavni prioritet za sve zemlje koje još imaju. Naš e, politički dijalog i dijalog ljudskih prava uvijek se bavi ovim pitanjem, čak i kada se radi o zemljama koje inače razmišljaju slično nama kao što Sjedinjene država ili Japan. Povjeravam pa vas da pitanje smrtne kazne je nešto što spominjemo sa svim sugovornicima bez strateških rasprava. Mi razgovaramo s našim e, sugovornicima u Pakistanu, Iranu, Saudijskoj Arabiji, ali i drugima. I tu jasno kažemo da smrtna kazna nije lijek za terorizam, kriminal, niti pitanje pravde za obitelji žrtava. Mi ćemo nastaviti ovim putem, e, suočavati se i razgovarati ali to nije jedini forum gdje se tu može govoriti, razmišljamo naime i regionalne veze. Znamo na primjer da je Afrika najveća koncentracija, ima najveću koncentraciju zemalja koje su abolicionističke u praksi i koje bi mogla e, postati E, sljedeći kontinent bez smrtne kazne nakon Europe i zato podupiramo one korake koje je nedavno poduzela Afrička unija prema usvajanju dodatnog protokola uz Afričku povelju o ljudskim e, pravima i ukidanju smrtne kazne. Sada planiramo regionalnu kampanju na azijskom kontinentu kako bismo animirali i pokrenuli javnu raspravu o e, pitanju prava na život i ljudsku dostojanstvo. Osim toga, Europska unija radi i na rezoluciju un o moratoriju na pogubljenja. I mogu s ponosom reći da zahvaljujući lobiranju Europske unije i potpori, moratorij je usvojen u prosincu 2014. sa nikad ranije viđenim brojem od 117 glasova za i rekordnim brojem od 95 susponzora. Europska unija je vođa u pitanju abolicionizma smrta kazne diljem svijeta, ali moramo širiti naš uspjeh na globalnoj razini, ali e, nismo sami u ovoj borbi. Predsjedniče, želim ovime uzeti, e, e, zahvaliti parlamentu na predanosti e, cilju abolicionizma koji je odražen u nizu rezolucija i rasprava koje su provedene, ali i misije u trećim zemljama gdje su uvaženi zastupnici e, spominjali uvijek iznova pitanje smrtne kazne i pogubljenja, čak i kod najtežih sugovornika. Možemo računati na globalnu mrežu partnera koji će se boriti za jačanje ljudskog dostojanstva, a globalni moratorij na smrtnu kaznu je u temelju naše valjske politike i to je temeljna vrijednost e, ugrađena u temelje Europe i zato ćemo nastaviti suradnju s partnerima i borbu na ovom pitanju za svijet gdje nijedna država ne može raspolagati životima svojih građana. Zahvaljujem. Dziękuję bardzo panie ministrze. Chciałem e, panów posłów, że... Htio bih vas obavijestiti da zastupnici Europskog parlamenta ne mogu koristiti postupak e, plavog, kartona s obzirom na ono što je, što je reklo vijeće. Međutim, to vrijedi za ono što su rekli drugi zastupnici. A sada predajem riječ klubovima zastupnika. Prvo će govoriti gospodina Daktuson za EPP. Predsjedniče, prema Amnesty International. najveći broj e, pogubljenja odvija se u Kini. Nakon toga su diktature Iran i Saudijska Arabija. U Saudijskoj Arabiji pogubljenja su praktički kao jedan, jedan od e, glavnih oblika zabave za javnost uz recimo nogomet. E, tu se radi o bezglavljivanjima ili o raspinjanju kao što to čini islamska država. E, što se tiče smrtne kazne mi ju smatramo nečim što, je, što nije u redu, što je barbarski. Međutim, ne možemo pojednostaviti raspravu o smrtnoj kazni i gledati samo na način na koji se ona obavlja, nego moramo govoriti i o ljudskom dostojanstvu. Na temelju kršćanske i židovske tradicije na kojima su temeljena naša društva, ljudi moraju platiti, osobe moraju platiti za ono što e, su učinili, međutim treba ih i pomilovati. Treba e, kazniti dijela, a ne osobe, a smrtna kazna ide upravo suprotno, ide protiv tog prava na život. 10. listopada ćemo obilježiti 13. dan protiv smrtne kazne i to će biti prilika da naglasimo vrijednosti na kojima se temelji Evropska unija. te vrijednosti uvijek na prvo mjesto moraju staviti ljudsko dostojanstvo. U ime S zastupnik Panceri. Grazie Presidente. La pena di morte è la punizione più... Hvala vam. Smrtna kazna je najokrutnija kazna. Ona krši pravo na život. To je strašna kazna koja ne može biti mjesta u današnjem pravosudnom sustavu. U mnogim e, zemljama koje još uvijek imaju tu kaznu vlade vele da ona služi radi odvraćanja od kriminala, da je društvo e, sigurnije zbog problema vezani, vezi sa problemima vezanim uz drogu, te da predstavlja najbolje rješenje za nasilna kaznena djela. Mnogi pak e, vele da ukidanje smrtne kazne dovodi do rasta kriminala, ali studije primjerice iz Kanade vele suprotno 2003. 27, 27 godina nakon ukidanja smrtne kazne, odnosno smanjena je, smanjene broj teških kaznenih djela poput ubojstava. Ova kazna brutalizira društvo zato što je ekstremna kazna koju država može propisati za osobu tako se nastavlja ova spirala zločina. Ljudi koji su osuđeni na tu kaznu više nemaju želje razvijati svoj potencijal. Ukoliko se zbog pljačke banke je onako predviđena smrtna kazna, pa da pljačkaš nema problema poubijati ljude e, tijekom pljačke banke, zato što je kazna jednaka. Smrtna kazna u slučaju, vez, u slučaju šverca drogom je također nešto jako važno. To se prije svega odnosi na Indoneziju, Saudijsku Arabiju, Maleziju, Singapur i tako dalje. Vidimo da nema dokaza da korištenje smrtne kazne u tim slučajevima služi za odvraćanje ljudi od eh, tih praksi. Smatram da bi politika trebala u prvi plan staviti ljudska prava, moramo se usprotiviti smrtnoj kazni, moramo objasniti svojim izborima zbog kojih se ta takva djela ne može poduzimati država. Izvješće Amnesty Internationala također kaže da se oni koji se priklanjaju smrtnoj kazni da to rade zato što se žele osloboditi kriminala podrška u SAD-u je smrtnoj kazni je smanjena sa 75 na 48% kada se kao opcija uveo doživotni zatvor. Na koncu društvo ne može prihvatiti nasilje i žrtvovanje ljudskog, ljudskih prava uz, uz izliku smanjivanja troškova. Mm, za čuvanje ljudskog života ne bi se smjelo temeljiti na nekakvim izračun, izračunima smanjenje. Ljudi koji su u zatvorima ne može se koristiti e, kao argument. U sad imamo u zatvoru 2 milijuna ljudi, od toga 3000 ljudi je osuđeno na smrt pa da ih, da ih e, se pobija ne znam nijat koliko ne bi se, ne bi se znatno utjecao na troškove. Upravo to nam jasno pokazuje da bi upravo Europska unija trebala poduzeti snažno djelovanje, snažnu akciju kako bi se smrtna kazna ukinula svugdje. Uh, uh, Hvala, sad za ECR. Zastupnik temes Meker. Minutu, izvolite. Hvala vam. Dame i gospodo, svako pogubljenje jest E, poraz, poraz za cijelo ljudsko društvo, za ljudsku rasu. Isto tako je to i znak naše nesposobnosti da na pravedan način dijelimo pravdu. Istina je da, broj, da je broj pogubljenja diljem svijeta pao i da su mnoge zemlje ukinule smrtnu kaznu nedavno. Međutim, još uvijek smo daleko od globalne abolicije. Brojke u mnogim zemljama su zapravo strašne i vrlo često su te brojke državna tajna, međutim znamo kako je samo u Iranu e, u prvoj polovici ove godine pogubljeno više od 600 ljudi i to uglavnom za ne jako ozbiljne e, prijestupe kao što je preljub ili trgovanje drogom. Ima sličnu situaciju u drugim zemljama. Moja e, vlastita federalna vlada je apelirala na UN da ponovno ukine, odnosno da pozove na ukidanje smrtne kazne diljem svijeta. Europska unija treba imati veći naglasak u tome, ne samo iz ekonomskih razloga. I ako Ujedinjeni narodi mogu e, zajednički krenuti dalje, u Europskom, e, u Europskom parlamentu će imati potporu. A sada gospođa Basera Basterekcija. Dvije minute, izvolite. Hvala. Smrtna kazna je poseban, e, poseban znak barbarizma, tako je rekao Viktor Igo. Europsku uniju karakteriziraju demokratske vrijednosti i načela i moramo zato nastojati ukinuti smrtnu kaznu diljem svijeta jer ne možemo tolerirati barbarstvo i to sada pred ovaj dan borbe protiv smrtne kazne moramo mi biti primjer svim onim zemljama koje su 2014. gotovo 2,5 e, tisuće ljudi osudile na smrt. Također moramo i sami sebi biti uzor. Niti jedna država članica ne bi smjela pod nikakvim okolnostima razmatrati mogućnost o ponovnom uvođenju smrtne kazne u Europi. To bi bilo protiv ugovora i protiv načelnih e, povelja o, glavnim, temeljnim pravima to je nešto protiv čega se ne možemo boriti sami, treba nam tu i SAD kako bismo mogli postići potpunu ukidanje u svim saveznim državama SAD kako bismo mogli zajedno stati na kraj tome. E, imamo i Kinu, Iran i Saudijsku Arabiju koje su zemlje u kojima imamo najveći broj egzekucija. Kina je po statistikama tu vodeća, zatim imamo Saudijsku Arabiju u kojoj imamo i ta javna pogubljenja. Imamo jednu osobu koja je od 17 godina koja je pogubljena nedavno. Međutim, samo da nešto kažemo Iranu. U prvoj polovici ove godine takozvana e, umjerena e, vlada pogubila je 700 ljudi, dakle tri, osobe na dan. I ako pitate e, Fargadanija i ostale što o tome misle, oni vam ništa neće moći reći. Imamo i mlade žene koje su za jer su one zatvorene u zatvoru zato što su kritizirale na društvenim medijima ovakve, eh, ovakve prakse u Iranu. Međutim, ako bi one mogle nešto reći, sigurno sam da bi rekle da bismo trebali nešto poduzeti, ne smijemo tolerirati barbarstvo eh, u bilo kojem obliku, a najokrutniji oblik je smrtna kazna. Hvala lijepa. Sada za GUE NGL. Zastupnica Verzija minutu i pol, izvolite. Hvala predsjedniče. Nema barbarskih čina od smrtne kazne, bez obzira na okolnosti. To je jedna univerzalna borba, međutim sve je važnija, zato što imamo sve više e, zemalja koje ukidaju smrtnu kaznu, što je dobro. SAD tu predstavlja jednu mrlju na licu demokracije, međutim Imamo zemlje koji su Imamo zemlje koje su odlučile prekršiti moratori kao što su Pakistan, Indonezija i tako dalje. O Imamo zemlje koje sve više koriste smrtnu kaznu kao što je Iran i Saudijska Arabija. Borba protiv e, droge i terorizma izgovor je za više višestruka pogubljenja kao što smo vidjeli u Egiptu. E, zemlje koje smo mislili da su e, ukinule smrtnu kaznu sada su je ponovno vratile recimo Tuniz. Naše zemlje nisu imune, ni naše zemlje nisu imune na to. Prošloga svibnja vidjeli smo da je to zapravo stvar populizma. I stoga moramo sve više podržavati e, edukaciju kako bismo onemogućili ovu barbarsku praksu, moramo i više nego ikada e, imati oči otvorene. Hvala lijepa. Sada za zelene zastupnica Barbara Lohpiller, minutu i pol. Zahvaljujem predsjedniče. Smrtna kazna nije odgovarajući odgovor na kriminal. E, znači kada se država uzdigne iznad života i smrti, onda ne, se ne radi o pravdi, nego uglavnom o osveti. I to je temelj europske politike koja se diljem svijeta u zalaže za ukidanje smrtne kazne i to uspješno. 101 zemlja ukinula je smrtnu kaznu za sva kaznena djela, 33 zemlje imaju je u praksi, ali ne u zakonu ukinuto. Znači, nažalost vidjeli smo i povećanje pogubljenja i to dramatično i u sedam zemalja se ponovno uvelo pogubljenje nakon dugogodišnjeg moratorija smrtna kazna nakon na, prema međunarodnom međunarodnom e, pravu može biti u, e, izrečena samo za najteža kaznena djela, ali u mnogim zemljama Kini, Iranu ili Saudijskoj Arabiji izreče se i za kaznena djela povezana sa drogama Europska unija i tu se zalaže za ukidanje smrtne kazne, ali Europska unija i zemlje članice Europske unije sudjeluju i programima e, borbe protiv droga i to financiranjem takvih programa. I neovisno preispitivanje tih UN programa u Pakistanu i Iranu e, dovodi do bojasni da postoje e, izravni povezanost sa smrtnom kaznom. Znači mora Europska unija E, uvijek osigurati da u svim e, programima borbe protiv droga se e, daju korektne informacije i da je to povezano sa ukidanjem smrtne kazne i ukidanje smrtne kazne za kaznena djela povezana s drogom trebaju biti uvjet za tehničku i financijsku potporu. Prihvaćate li plavu karticu? gospodina Korvina Mike. Ne možemo nastaviti s raspravom. Hvala. U ime FDD-a zastupnik Arnot. Hvala. Ja ne podržavam smrtnu kaznu, iako podržavam demokraciju. Čuli smo stajalište protiv smrtne kazne i to nekoliko puta u ovome domu i ja općenito eh, dijelim to stajalište. Međutim, ako bih pitao svoje glasače što oni misle o tome, ja mislim eh, da bi ta mišljenja bila vrlo raznolika i vrlo podijeljena. Primjerice, ako se radi o osobi koja eh, namjerno oduzme drugi život, bili to trebala biti kazna za, takav, za takvu osobu. Međutim, ako bi, bi ih trebao e, osuditi sustav, e, nepravedni sustav Saudijske Arabije, ja ću to i učiniti. E, ne zbog same smrtne kazne, to je njihova odluka, nego zbog sustavnog ne, sustavno nepoštenog načina na koji se ova kazna propisuje. Dakle, ja smatram da je, nije u redu politizirati i nametati jedno stajalište, i tvrditi da je to jedino stajalište koje možemo imati. Hvala lijepa. Prihvaćate li plavu karticu kolege? Izvolite. Dok se ja obično s gospodinom Arnoldom slažem, sada se ne slažem. Pitam se, bili se, e, se bili se kolega složio sa mnom kada kažem da neke zločine može oprostiti samo Bog. Ne bi li se složio sa mnom da je za demokraciju, da je najvažnije da imamo demokraciju i da je to najvažnije što u jednoj državi možemo imati i da ljudi u državi demokratski odluče referendumom da treba vratiti smrtnu kaznu, onda bi to trebao svaki pravi demokrat i poštivati. Ja vjerujem u načelo demokracije, ali ako narod neke države želi tako nešto uvesti, onda bih ja to naravno morao prihvatiti. A isto tako bih očekivao i da kolega prihvati da ako se, ako moj, e, moje stajalište ima podršku, onda bi tako trebalo biti. Evo, to je demokracija. Međutim, ja ne vjerujem da bismo mogli vjerovati državi da, da uvijek bude u pravu i da ima tu ovlast dijeliti život ili smrt, a da pritom nema, ne možemo ići, natrag. Hvala. A sada e, zastupnica Komodini Kakija. Hvala predsjedniče. Ukidanje smrtne kazne nužno je za zaštitu ljudskog dostojanstva koje je bitno za zaštitu ljudskih prava. Moramo, moramo jasno reći, kad govorimo o ukidanju smrtne kazne, ne kažemo da ka, zločine treba kazniti. Međutim, raspravljamo o tome da kazna mora biti u skladu sa zločinom, međutim još je bitnije pitanje smrtne kazne. Ne smijemo tolerirati nametanje kazne koja sama po sebi e, narušava ljudska prava zato što se to tiče samog ljudskog dostojanstva. Kada e, govorimo o ranjivim osobama kao što su maloljetnici i kada vidimo da često smrtnu kaznu u smrtnu kaznu dolaze pravosudni sustavi koji se ne drže visokih standarda naših procesa. U tom slučaju Europska unija mora pokazati veću predanost prema ukidanju smrtne kazne diljem svijeta. Dobro je da institucije države članice djeluju na dan e, svjesnosti protiv smrtne kazne, međutim treba poduzeti još nešto više. Trebamo imati veću političku podršku za javnu e, raspravu, e, ojačati podizanje svijesti, imati strategije i konkretne korake za pravnu pomoć i pravično suđenje. Hvala. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Korvina? E, ne. Želim da se raspravo nastavi. Thank you. Um, uh, well, acum uh, domn uh, deputat Andy Cristea. Un... Sada gospodin Kristea minutu i pol. Hvala predsjedniče. Ukidanje smrtne kazne u svim zemljama svijeta jedan je od glavnih ciljeva europske politike u smislu ljudskih prava. Smrtna kazna je naravno nespojiva s ljudskim dostojanstvom. Istraživanja su pokazala da smrtna kazna neće obeshrabriti ljude od nasilnih zločina. Civilno društvo diljem svijeta trudi se ukinuti smrtnu kaznu i mi smo prvi usvojili pravila koja zabranjuju e, trgovinu instrumentima koje se koriste za izvršavanje smrtne kazne kao i za bilo kakvo neljudsko postupanje. Europska unija ima dužnost poticati konstruktivni dijalog u ovoj temi i e, razviti e, svjesnost u javnom mnjenju kroz informacijske kampanje i trebali bismo raditi na tome da otkrijemo koje su to e, zemlje koje koriste smrtnu kaznu i da nastavimo da, ih da ju one ukinu ili da barem koriste moratorij kao prvi korak. Hvala. No, vice, Cecilia en minut. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Wikström, jedna minuta. Hvala lijepa. Ništa nije toliko definitivno kao smrt. To se ne može izmijeniti. A mi dakako svi činimo greške, a to se događa u svim zemljama. Imamo situacije da se ljudi koji su bili u zatvoru, da ih se pušta nakon dugo godina to su izražavali su kazne na koje su osuđeni iako su bili nevini, ali ukoliko nekoga ubijemo, onda ga više ne možemo vratiti. I zato država mora štititi ljudski život. To je brutalna kazna, nije civilizirana, nije humana. I zato danas tražim od predsjedništva i od komisije koja evo kao što vidimo da ne nazoči ovoj raspravi, da to postane naš prioritet. Dakle, ukidanje smrtne kazne gdje god se ona još uvijek događa. Hvala lijepa. Signor diputado Pablo Iglesias. Hvala lijepa zastupnik Iglesias. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, kao što znate, Sutra će nam se ovdje da obratiti španjolski kralj koji je u prijateljskim vezama sa kraljevskom obitelji Saudijske Arabije, zemlju u kojoj još uvijek imamo na snazi smrtnu kaznu. Možda bi sutra parlament mogao nešto reći s tim u vezi. Tražiti od španjolskog kralja da utječe na saudijske monarhe kako bi se ukinula smrtna kazna u toj zemlji. Ne vidim sada ovdje nazočan velik broj kolega iz Španjolske. Čini se da ih ova rasprava ne zanima. Neki od naših trgovinskih partnera još uvijek prihvaćaju smrtnu kaznu. Jedan ekonomski gigant poput Europske unije možda bi si mogao dozvoliti da ima nešto manji broj dana posvećenih komemoracijama, da se nešto više posveti da njegovi trgovinski partneri poštuju ljudski život. Hvala vam. Ima riječ zastupnik eh, Lambert. Hvala. Ja pozdravljam protivljenje smrtnoj kazni, međutim složila bih se da nam je potreban konzistentan pristup mi možemo biti jako učinkoviti, naročito kada se o ovome razgovara u, u pregovorima poput onih za trgovinske povlastice i tako dalje. Slažem se sa drugima koji su se do sad javili, koji su spomenuli kvalitetu pravosuđa u mnogim zemljama koje provode smrtnu kaznu, upravo to nedostaje. Smrtna kazna se koristi kao politički instrument. ja žalim što je Pakistan uklonio moratorij na smrtnu kaznu i nastavio sa pogubljenjima, uključujući one koji su bili osuđeni tijekom režima Mušarafa. Imamo i situaciju sa tamošnjim osuđenikom koji je osoba sa invaliditetom i nadam se da će Europska unija nastaviti pratiti njegov slučaj u kontekstu pregovora o GSP plus s tom zemljom. Hvala vam. Zastupnik Korao, izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajući. Mislim da je jasno da je smrtna kazna nešto degradirajuće, najveće kršenje ljudskih prava. I slažem se što je, što su, što je reka kolegica Valenciano u svom uvodnom, uvodnom obraćanju. Međutim, sada želim reći da smo ovdje u Europi naviknuti misliti da je smrtna kazna nešto srednjevjekovno, nešto staro. Uzimamo zdravo, uzimamo zdravo za gotovo da ona više ne postoji. Međutim, i dalje njegujemo trgovinske odnose sa zemljama u kojima je smrtna kazna nešto što se redovno događa. Prije svega želim reći nešto o prijateljskoj zemlji, o zemlji s velikim utjecajem, to je SAD, od njih smo preuzeli gospodarsku politiku, trpimo razne utjecaje njihovi stajališta i kada pomislimo da u toj zemlji još uvijek postoji smrtna kazna, pa to se čini gotovo absurdnim. Ha, pa ipak je tako ne uspijevamo im nametnuti da ju ukinu, evo, upravo u zemlji s kojom smo najveći prijatelji. Trebali bismo se nad ovime zamisliti. Hvala vam, zastupniče Korao. I čestitam vam na misiji u ime parlamenta u Kirgistanu. Prihvaćate li plavi karton zastupnika Korvina Mikea? Grazie, Presidente. Penso che sia più interessante continuare. Ne bih prihvatio pitanje. Mislim da je bolje nastaviti s raspravom. E, grazie. Um, nini poslanec Stanislav Polčak. Riječ ima zastupnik Polčak na jednu minutu i trideset. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući na vašem izvrsnom češkom jeziku. Europska unija je lider kada je riječ o ukidanju smrtne kazne i te napore treba znati cijeniti. Do sada nismo čuli valjanu argumentaciju koja je dokazala učinkovitost smrtne kazne po one koji čine najozbiljnije zločine. Nema povoljan učinak niti po broj kriminalnih dijela koji su, koja su se počinila nakon što se recimo smrtna kazna ukinula i to također valja naglašavati. Htio bih da Europska unija poveća svoje napore u ukidanju smrtne kazne. Taj put će biti dug. Nažalost, još uvijek imamo zemlje koje primjenjuju smrtnu kaznu i kod njih bi trebali inzistirati barem na nekim minimalnim standardima. Smrtna kazna se treba propisivati samo za najteže zločine, a ne retroaktivno i to samo na starije od 18, ne smije se odnositi na trudnice, na mentalno zaostale e, ljude ili maloljetnike. Također treba postojati pravo da se kazna izmjeni u bilo kojem trenutku. Napisana je i knjiga o smrtnoj kazni. Ja bih vam preporučio da ju potražite. Tu se nalaze različite tvrdnje koje ne bismo trebali podržati. Na Gomes eh, uma meja minuto. Hvala vam zastupnica Gomeš, izvolite, imate riječ na jednu minutu. Hvala vam. Ja potpisujem ono što je rekla kolegica Valenciano s ovom rezolucijom. Ponovno ponavljamo naše zalaganje u borbi protiv e, smrtne kazne. Iran, Saudijska Arabija, Kina, pa one su u vrhu popisa ovih najgorih zemalja. To je pitanje terorizma, trgovine drogom, predviđa se smrtna kazna, ali nema do garancija za pravedne sudske postupke, često se smrtna kazna koristi u političke svrhe. Prisjetimo se Pakistana, Kine, ali i ekvatorijalne Gvineje. Nas je stid jer nas evo povezuje portugalski jezik s tom zemljom. Potom je to i pitanje financijske podrške te potpore borbi protiv e, trgovine drogom. Ova financijska pomoć bi se trebala pružati jedino ukoliko se zemlja primateljica zalaže za ukidanje smrtne kazne. Europska unija bi u tom smislu trebala biti odlučna i kada je riječ o izvozu e, onih medicinskih preparata koji se mogu koristiti u izvršenju smrtne kazne. Hvala vam. E, riječ ima Takis Hadži Gorgiju, izvolite. Hvala lijepa. u Sadijskoj Arabiji je najavljena e, smrtna kazna kojom se jedan mladić treba obezglaviti, potom razapeti u javnosti, pa ta, takva osuda je ureda za sve nas. Od Irana pak čujemo mnogo lijepih riječi, a u stvarnosti ljudi se javno vješaju kako bi ih svi vidjeli. I visoka predstavnica Mogherini je posjetila Iran, istovremeno dakle govorila samo o gospodarskim interesima i nije nimalo dotaknula ovo pitanje. Moramo tražiti od lidera Europske unije da govore o ovim pitanjima sa liderima drugih zemalja i kada gospodin Schulz bude išao u Iran, onda tada ne smije govoriti samo o gospodarskim interesima. Mora nešto reći i o kršenju ljudskih prava. Potom SAD, oni također primjenjuju smrtnu kaznu. jesu li u toj zemlji smanjeni zločin ili smanjen njihov broj? Hvala lijepa. Riječ ima zastupnica Dodds. Kao što su mnogi govornici već rekli ove subote, ljudi će ustati protiv smrtne kazne. To obuhvaća Ujedinjeno kraljevstvo po prvi put je potpora smrtnoj kazni u mojoj zemlji manja 50% i zbog toga sam sretna. Moramo nastaviti osuđivati ove zemlje koje koriste smrtnu kaznu. I htjela bih, kao i drugi kolege, istaknuti Iran. Drago mi je da su se normalizirali od naši odnosi sa Iranom. Međutim, žao mi je da ne vidimo više javne osude od strane EU-a, eskalacije i korištenja smrtne kazne tijekom predsjedanja predsjednika Rohanija. Moji kolege konzervativci vidim da nisu prisutni u raspravi. Često su svojim kolegama govorili da slobodno glasuju o pitanjima smrtne kazne. Nadam se da će se to promijeniti ovog tjedna jer vidimo da se smrtna kazna koristi od strane brojnih nedemokratskih režima diljem svijeta. Uh, thank you very much indeed. Uh, uh, Hvala vam. Zastupnik uh, Marten, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Evo, gotovo jednoglasno ovdje u parlamentu osuđujemo smrtnu kaznu. To je nešto nehumano i barbarsko. I kao što smo vidjeli, ne odvraća ljude od počinjenja zločina. Vidimo kakva je situacija u SAD-u, toga su se dotakli brojne drugi kolege. Pa ipak, dug je popis onih zemalja koje još uvijek primjenjuju tu kaznu. I mi u Europi trebamo to sve promatrati i nadzirati. Svi se sjećamo lica Alija Almira, jednog Saudica koji je uhićen zato što je sudjelovao na jednoj manifestaciji za demokraciju. Njegova je kazna bila prestrašna. Želim ga se prisjećati kao mladića koji je bio hrabar, koji se borio za jedno pravednije društvo. S nama je tu predstavnik vijeća i želim ga pitati je li vijeće spremno boriti se za demokraciju pri protiv ovih barbarskih običaja i hoće li na razini međunarodnih pregovora tražiti poštivanje ljudskih prava i prava na život, a ne samo zagovarati prodaju oružja. Hvala lijepa. Hvala vam. Riječ ima Čaba Molnar. Na jednu minutu izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, jedan od najvećih dosega ljudskih prava u Europskoj uniji jest ukidanje smrtne kazne. Ne samo u zemljama članicama, nego i u svim zemljama Europe. Vrlo je zato važna naša europska ambicija da proširimo ovu vrijednost diljem svijeta i u one zemlje u kojima se još uvijek koristi smrtna kazna. U nedavnoj prošlosti, nažalost, pred nama se postavio novi izazov to unutar Europe i to od strane premijera Viktora Orbana koji je rekao da Mađarska razmatra mogućnost uvođenja smrtne kazne. To je neprihvatljivo zato što se kosi sa svime onime što mislimo o europskoj civilizaciji, europskom nasljeđu. To dakle ide protiv same Evropske unije. Europske institucije i zemlje članice će dokazati da su naše tradicije jake i da možemo djelovati snažno ne samo protiv diktatura, već i protiv jedne vlade Europske unije koja evo razmatra uvođenje smrtne kazne. Hvala vam. Dolazimo do catch the Riječ ima zastupnik Štetino, izvolite. Hvala Dame i gospodo, tijekom predsjedanja Rohanija više od 2000 ljudi je obješeno. Prema Amnesty International u prvoj polovici ove godine 700 je ljudi pogubljeno, a očekuje se da će ova brojka preći tisuću do kraja godine. To je najveći broj pogubljenja u svijetu. Naš predsjednik, predsjednik parlamenta Schulz putuje u Teheran i zato mu poručujem da kao predstavnik Europe da kada dovrši ovaj dogovor sa Iranom da pritom ne zaboravi na ljudska prava. Hvala vam na pažnji. Hvala. Riječ ima zastupnik Frunzulika, izvolite. Dziękuję e, bardzo, panie Ladies and gentlemen, I'm very concerned Dame i gospodo, zabrinjava me e, činjenica da za razliku od e, trenda u posljednjim godinama više je zemlje uvelo e, smrtnu kaznu za točne povezane s drogama, zato pozivam komisiju da jača kampanju za ukidanje smrtne kazne i nove politike u okviru svoje politike vanjskih poslova te da razgovara s trećim zemljama koje imaju povećanje pogubljenja ili ponovno uvođenje e, pogubljenja jer smrtna kazna je kazna koja krši pravo na život i zacrtana je e, kao neprihvatljiva u Univerzalnom deklaraciju o ljudskim pravima i također neprihvatljiva za države koje poštuju ljudska prava. Moramo se držati naših e, stavova protiv ljudske e, smrtne kazne, znači univerzalni moratori za ukidanje e, smrtne kazne kao ključni cilj e, politike Europske unije za ljudska prava. Zahvaljujem. Zastupnik Marijas. Sve zemlje članice Europske unije ukinule su smrtnu kaznu jer to je bio preduvjet za pristup Europskoj uniji, ali smrtna kazna još se provodi u Kini, Sjedinjenim državama i mnogim muslimskim zemljama kao u Iranu i Sadijskoj Arabiji. Pravo na život ne može biti nikome oduzeto na bilo koji način. Ako na poštenom značinu, e, poštenom suđenju e, trebate biti osuđeni na način koji je pravedan i ne kažnjavajući u krivom smislu. Zašto mnoge e, vlade zastupaju ponovno uvođenje smrtne kazne što je protiv ljudske, ljudskog digniteta i ljudskih prava? Mi bismo trebali imati kazne koje bi bile odvraćajuće, ali ne biti smrtna kazna jer ona ide predaleko. Ja sam za ukidanje smrtne kazne diljem svijeta. Tora eseist na a Gospodin Kostas Smrtna kazna je e, uvreda za vrijednost ljudskog života i osobu koja je osuđena e, pretvara u primjer e, samog počinjenog zločina i to je također i kršenje ljudskih prava jer e, okončava ljudsku egzistenciju i upravo zato je ukinuta u skladu sa drugim protokolom povelje UN-a o ljudskim političkim pravima, a i u skladu s drugim međunarodnim ugovorima. Europska unija temelji se na vrijednostima zaštite ljudskog digniteta i ljudskih prava, i pokušava promovirati te vrijednosti prema člancima drugom i trećem temeljnih ugovora. Dakle, Europska unija trebala bi aktivnije promovirati ukidanje smrtne kazne u zemljama s kojima provodi trgovinske ili političke odnose, te bismo trebali učiniti sve što možemo da dokinemo ovu barbarsku praksu. Igor Šolteš, izvolite. Zahvaljujem na riječi. Svakako radi se o pitanju koje bi nas trebalo zaokupiti i nastaviti nas zaokupljati. Ukidanje smrtne kazne svakako je postignuće koje treba svim sredstvima braniti a Europska unija treba na to biti ponosna jer time branimo apsolutno pravo na život. Zemlje koje prakticiraju smrtnu kaznu na neki način ponašaju se eh, na način vrijedan osude. Europska unija i Europski parlament eh, mogli bi na primjer prema onim zemljama koje imaju smrtnu kaznu e, provoditi politički pritisak koji mogu po potrebi jačati i kod pregovora između Europske unije i takvih zemalja o trgovinskim sporazumima Europska unija se treba koristiti kao snažan argument naime da trgovinske sporazume s njima ne treba potpisivati. E, zastupnik e, Batn. Zahvaljujem. Usmeno pitanje traži od vijeća da iskoristi sve sposobnosti da izvrši pritisak na zemlje koje imaju smrtnu kaznu da to ukine. Ali e, vijeće e, bi zapravo trebalo reći da e, ne može ništa učiniti jer to nije njihov posao jer otkud pravo Europskoj uniji ili komisiji da civiliziranim zemljama kaže da ne smiju pogubiti svoje kriminalce. Ja ne vidim nijedan razlog zašto e, e, kriminalci u Velikoj Britaniji kao i oširski rasparač ili drugi ne bi trebali za svoje zločine platiti svojim životom. Da se u Engleskoj sutra održi referendum o ponovnom uvođenju smrtne kazne, ja bih se kladio da bi Britanci za to glasali. ja svakako bih. I neke civilizirane zemlje koje imaju smrtnu kaznu, nadam se će reći Europskoj uniji neka brine za svoja posla. Hvala. Prije nego što dadem riječ sljedećem govorniku želim pojasniti ko E, se želi javiti za postupak spontanog javljanja za riječ da se e, javljanje može samo e, provesti prije rasprave o toj točki dnevnog reda. Znači tijekom same rasprave više vam ne mogu dati riječ ako se javite za riječ. Zahvaljujem. Svake godine vodimo ovu raspravu i to zašto? Zato što mislimo da sve svi ljudi imaju pravo na život. Pravo na život temeljno je pravo. E, pravo e, ljudskog dostojanstva je prirodni zakon. Europska civilizacija prošla je kroz razdoblje u kojoj je imala smrtnu kaznu, iako neke zemlje u Europi još uvijek koriste smrtnu kaznu, ali ja dolazim iz zemlje koja je uvela moratorij prije 25 godina, a zatim ukinula to. Dakle, pitanje je Imamo li mi e, odgovarajuće instrumente da to učinimo i u drugim zemljama? To nije svakako lak proces, uvijek postoje ozbiljni argumenti s njihove strane jer moraju se boriti e, sa teroristima, jer im je to tradicija, jer to sredstvo odvraćanja, ali također i riječi imaju svoju snagu. I postoje mnoge rezolucije koje smo mi usvojili u Europskom parlamentu, a čiji rezultat je da ljudi osuđeni na smrt iz političkih razloga su um, pomilovani i ostali na životu. To je rezultat naših politika, politika Europskog parlamenta. Zahvaljujem. Zastupnica Kinić, izvolite. Hvala. Ukidanje smrtne kazne je jedno najveće dostignuće Europe. Međutim, danas se pred stotinama pogubljenja koje smo vidjeli u dvadesetak zemalja, to, to počinje biti misija koju moramo pronositi diljem svijeta. Poštivanje digniteta i poštivanje života su univerzalne vrijednosti, čija je dužnost i naša dužnost to njih zaštititi sa svim sredstvima koji su nam na raspolaganju, vršeći pritiske na vlade, na zemlje, gledati koja sredstva možemo koristiti kako bismo promovirali mm, izmjene zakonodavstva. Umeđu vremenu trebamo blokirati pogubljenja koje su zakazana te trebamo učiniti što možemo kako se više te kazne ne bi dodjeljivale. To je stvar dosljednosti. Ne smije nas biti strah da bi se na te naše napore moglo gledati kao na neko uplitanje, kao neku vrstu kulturalnog imperializma. Kada je riječ o smrtnoj kazni, a to nije pravda, ne smije postojati nikakva tolerancija. Grazie, onorevole. E, e, pan Karol Karski. Bardzo proszę. Gospodin Karski. Izvolite. i... E, Ljudski život najviše je od svih vrijednosti i moje mišljenje je da treba uzeti u obzir različite situacije u kojima se izriče smrtna kazna. Mi smo protiv svake smrtne kazne, ali kao što je ispravno ukazano u raspravi u slučaju za ubojstva ili najtežih e, kaznenih e, dijela, postoji situacija kada je to u međunarodnom pravu dopušteno. Iako mi pokušavamo od svih e, sve zemlje navesti da ukinu takve za zastarjele prakse. Ali postoje zemlje gdje se smrtna kazna izreče za preljub ili političke stavove ili promjenu vjere ili trgovinu drogom. Dakle, takva smrtna kazna, iako je izrečena od strane suda, je zapravo i e, zločin od strane suda, jer e, oni koji e, provode ovakve kaznene, ovakve presude, sami su kriminalci, ali u odjeći suca. Nakon drugog svjetskog rata i e, krnici, nacistički krnici suočili su se sa sudom i njihovi e, suci. I oni koji danas izriču smrtnu kaznu za preljub trebali bi također se naći na ovakvom popisu ako ih već e, ne bi trebalo i sami pogubiti, odnosno im suditi. Zahvaljujem. Pozdravljam raspravu o smrtnoj kazni jer je to prilika za nas da prepoznamo e, dugogodišnju praksu Europske unije e, borbe protiv e, smrtne kazne, ali molim vas da pomislite na irskog građanina mladića koji sjedi u Egiptu u zatvoru i očekuje smrtnu kaznu, a čiji je zločin bio sloboda govora e, sudjelovanjem u protestu. Amnesty smatra da je on e, zatvorenik savjesti i to je e, u protivnosti sa Euromedovim trgovinskim sporazumom i pozdravljam komentare gospodina Šmita naime da je Europska e, unija i vijeće e, se bori protiv smrtne kazne, ali akcije i dijela govore više od riječi. E, Egipat je sedma zemlja po izvršenju smaknuća, a sad je vrijeme da Europska unija i irska vlada djeluju prema Egiptu i dokinu e, e, onakve sudbine kao što je ovo Ibrahina koji sjedi u, smr čeli i očekuje smrtnu kaznu u Egiptu. Gospodin Kastaldo, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Drugi listopada je bila dan za borbu protiv smrtne kazne. To je tužan dan zato što možemo konstatirati da je smrtna kazna još uvijek živa i zdrava u klub prijatelja te degradacije i zločina protiv čovječnosti koji se naziva smrtna kazna upisani su prijatelji Europe kao što su SAD i Japan, tu su i naši strateški saveznici Egipat, Saudijska Arabija, Pakistan, tu je i Rusija, evo dva koraka od nas. I često se koristi ova užasna degradacija kako bi se kaznili politički protivnici, dakle kako bi se kaznila oporba. I ovaj dogovor sa Iranom koji smo pozdravili ne smije biti davanja zelenog svjetla za investicije treba biti instrument za konstruktivan pristup kako bismo postigli napredak i na području ljudskih prava. Jer evo, 700 ljudi je osuđeno na smrt u Iranu, da ne spominjemo 1200 u onih osuđenih na smrt u Kini, našem velikom trgovinskom partneru. Što bismo sve mogli učiniti kada bismo koristili gospodarstvo i trgovinu za promicanje ljudskih prava? Europa bi trebala ponovno postati Europa, boriti se protiv ove sramote jer ne postoji niti jedna pravedna smrtna kazna.

Uh, uh, uh, u ime vijeća, gospodin Schmidt, ministre, izvolite. Predsjedniče, evo, sama želim zaključiti nakon ovoga svega što sam danas čuo. Smrtna kazna, e, kazni nema mjesta u 21. stoljeću. Zahvaljujem vam na širokom sudjelovanju i predanosti borbi protiv e, smrtne kazne. Ova e, predanost također je jasna poruka koju moramo poslati zemljama koje još e, trebaju ući u 21. stoljeće po ovom pitanju kao što ste rekli. Svakako nije to lako i jasno je da ćemo morati koristiti e, moć uvjeravanja, raspravljati, a mobilizirati civilno društvo u tome. Naše nevladine udruge. A kako bismo e, suzbili uspješno ovu praksu? E, nacionalna politika ovdje ima ključnu ulogu koju treba odigrati, ali i Ujedinjeni narodi. Znamo sve što rade, znamo da je to E, opsežan proces jer e, tisuće se ljudi u međuvremenu pogubi, ali svejedno ova, ova rasprava pokazuje da je u ovom e, području Europa, Europa dosljedna svojim vrijednostima i spremna ih izraziti prema onim zemljama koje te vrijednosti ne dijele. Također, principi e, poštivanja ljudskih prava zacrtani su e, u mnogim e, našim sporazumima sa trećim stranama i to moramo osigurati posebice trgovinskim sporazumima ali s druge strane ne možemo zemlje koje imaju smrtnu kaznu spriječiti da imaju bilo kakve odnose ili sporazume s nama, jer to neće uspjeti, nego moramo voditi dijalog i slati jasne signale. U tom smislu e, ja sam optimističan da će nam se oni kad tad pridružiti u 21. stoljeću. Zahvaljujem e, ministre. Ovime